E, kako poduzeća mogu seliti svoje sjedište iz jedne zemlje u drugu i kakva su tu pravila potrebna koja treba poštivati. Tu imamo situaciju gdje poslodavci mogu birati gdje su bolji e, e, propisi glede zaštite okolisa, porezni i tako dalje. Potrebna nam je i zaštita protiv koncentracije poduzeća, to je vrlo važan element. Ja sam zahvalan kolegici Regner za ove važne uspjehe koje je postigla e, na ovako teškom dokumentu neuređeno stanje mora postati uređeno stanje i to je najvažnije. Također je važan element gdje zaposlenici imaju pravo na detaljni argumentirani dokument o položaju poduzeća. Također klaula protiv zloporabe mora omogućiti tijelima vlasti e, da se e, razlozi za preseljenje poduzeća ne navode pogrešni. Nacionalne države e, nisu bile spremne ulaziti u velike postupke oko ovoga i tu smo zapravo propustili određene šanse. E, Vlade nacionalnih država nisu e, uspjele, odnosno spriječile su povećanje zaštite zaposlenika i zato su ovdje postignuti važni kompromisi. Mi smo dali sada prijedloge e, koji nude zakonski minimum u pogledu izvještavanja radnika i sličnih prava. Važno je zaštititi i prava poduzeća, ali i socijalna prava građanki i građana. Tekst koji ćemo sutra usvojiti je dobar e, prvi korak u sustav e, reguliranih uvjeta za poduzeća. To je okvirna direktiva koja će omogućiti zaposlenicima da su odlučuju u Europi. Zahvaljujem svim europljanima, svim kolegicama i kolegama e, što sam imao priliku i ja surađivati na ovako važnom dokumentu. Hvala lijepo. Želimo vam sve najbolje u budućnosti i za i za E, Hvala e, gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Hvala izvjestiteljima e, na angažmanu protiv utaje poreza za prava radnika. Međutim, moram reći ovaj tekst je poboljšan u trijalogu, ali ovaj puta moramo zahvaliti vijeću i reći da sloboda poslovnog nastana e, će poboljšati zaposlenicima i odnosno oprostite otežati e, pristup zaposlenicima su odlučivanju. A sada smo imali priliku e, stvoriti pravila koja će suzbiti mogućnost osnivanja fiktivnih poduzeća i utaju poreza poduzeća dobivaju više mobilnosti, međutim e, zaposlenici i dalje imaju još određen postotak nesigurnosti e, u pogledu socijalnih prava. Treba nam e, bolji okvir za suodlučivanje kako bi se bolje zaštitila prava zaposlenika. Hvala. Sada e, vidim da gospodin Svoboda nije tu, pa ću sada dati riječi gospodinu Radevu. Imate e, minutu i pol, izvolite. Hvala. Draga povjerenice, dragi kolege, doista mi je drago da danas govorimo o ovom zakonodavnom prijedlogu koji je e, dio e, prava poduzeća u Europskoj uniji. Ja doista e, želim čestitati i komisiji i izvjestitelju u odnosu na bolju harmonizaciju u Europskoj uniji za preoblikovanje, spajanje i podjele poduzeća jer cilj ovog je da se olakša život malim i srednjim poduzećima kada krenu u preoblikovanje, spajanje i podjele prekogranične prirode. Ovo će upravo pospješiti učinkovitost e, europskih poduzeća. Ovaj e, fitness check koji se provodi u svim e, pravnim okvirima kao i e, druge obvezatne mjere će omogućiti da se zaustave takve operacije ukoliko su sumnjive ili varljive prirode. Time ćemo zaštititi prava svih i zaposlenih i dionika i e, poduzeća. Jer e, e, zaposlenici naravno da trebaju imati prava na informaciju, a trebamo zaštititi i prava ovih dionika koji imaju manje udjele. Hvala lijepo. Hvala gospodine Radev. Evo, sada smo okončali e, s govornicima. Nemamo nikog ko se spontano javlja za riječ. Izvolite, gospođo e, Jurova. Hvala na e, vašim izlaganjima, na pozitivnim komentarima. E, I vi ste naglasili da je bilo potrebno imati ovakva pravila koja će omogućiti bolju mobilnost za poduzeće Europske unije kao i bolju pravnu sigurnost i to smo upravo htjeli postići. Htjeli smo imati ovakvo zakonodavstvo e, koje ima jamstva protiv zlouporabe, koja će e, jamčiti prava dionika, zaposlenika, e, da nemamo fiktivnih poduzeća, izbjegavanja plaćanja poreza, utaje poreze, da se to e, neće e, dopustiti. Ovo je vrlo složen zakonodavni projekt. Trebalo je jako puno stručnjaka i puno rada i puno političke volje, kao što sam rekla na početku. Nadalje, mi smo radili zajedno u duhu dobrog kompromisa, ali to nije sve. Radili smo u vrlo eh, tjesnim rokovima na kraju našeg mandata i uspjeli smo pa sam vam zahvalna na suradnji. Mislim da je ovo jedan dobar prijedlog, uravnotežen prijedlog i mislim da ćemo dobiti jedan e, pravi e, pozitivni e, glas u ovoj vječnici. Hvala povjerenice. A sada dajem riječ kada se bavimo europskim pravom za trgovačka društva morate biti maratonac, ali i sprinter. Zašto? Već se godinama bavimo pravom europskih trgovačkih društava kako bismo uspjeli postaviti dobre standarde za sva poduzeća u Europi. I radili smo na tome dan i noć do zadnjeg dana plenarne sjednice. Borili smo se kroz cijelo zakonodavno razdoblje e, kako bismo donijeli ovaj paket. I zato izričita zahvala povjerenici izričita zahvala e, pregovaračici rumunjskog predsjedništva, izvjestiteljima u sjeni koji su bili vrlo konstruktivni i također Amili, Emili Pel i Sabrini Winter, našim suradnicama. Ove zadnje minute bih iskoristila i za to da vas pozovem i apeliram na vas. Da, mi smo obavili velik posao, ali Sljedeći korak bi nam trebala biti okvirna direktiva. Potrebna, potreban nam je i horizontalni instrument za konzultacije, za informiranje zaposlenika i također trebamo mogućnost e, reakcije i prilagodbe na fleksibilne uvjete u kojima se poduzeća mijenjaju i posluju. Hvala. Izvjestitelji. Dakle, s ovim e, završavamo ovu važnu raspravu. Idemo dalje na dnevnom redu. Sada imamo e, potpredsjednika Ždislava Krasnodepskog koji će nas izvijestiti o Europskom fondu za obranu. Dati ću riječ izvjestitelju. Kao prvo, četiri minute, gospodin Krasnodepski. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prije svega bih htio reći da sam zadovoljan. Nakon puno pregovora i tri trijaloga uspjeli smo se usuglasiti i sutra ćemo staviti ovaj dokument na glasanje. E, nije bilo jednostavno. Bilo je puno bojazni u vezi s uspostavom ovog fonda, međutim te bojazni nisu bile utemeljene. Radilo se o raznim kontroverznim pitanjima. Ponešto me i začudilo jer su pokušali smo izaći u susret određenim klubovima zastupnika i tijekom pregovora u trijalogu mogu spomenuti recimo klub zelenih. Sve skupa uspjeli smo postići jako puno toga zajednički kolege su bili vrlo zadovoljni. Međutim, danas su opet neke te stvari dovedene u pitanje. Imamo dva problema. Etička pitanja i pitanje delegiranih akata. Postojale su također i bojazni e, u vezi s time da Europski fond za obranu mora uzeti u obzir i naše obveze prema NATO-u. Mislim da i te bojazni smo zapravo uspjeli otkloniti. Također neki su izražili, izražavali određene kritike. E, te kritike su došle iz raznih dijelova političkog spektra i nisu bile utemeljene. Vijeće je potvrdilo i to pisanim putem e, e, važna mišljenja koja smo usuglasili i sada je važno pridržavati se onoga što smo ispregovarali. I socijalisti i zeleni e, su iznijeli svoje stavove, a mislim da sada svi mogu biti zadovoljni. Nadam se da je i povjerenica zadovoljna rezultatom. E, ja bih još ukratko ovdje izložio što smo postigli i što je važno za Europski parlament. Izravno upravljanje fondom od strane Europske komisije, zatim posebno, poseban proračun za nove tehnologije, e, bez limita u neizravnim troškovima, preferencijalni uvjeti za manje članove, Mnogo vremena smo pregovarali također i o nekim drugim pitanjima, recimo pitanje etičke kontrole prilikom financiranja projekata. Vijeće nam je izašao u susret, mnogo ustupaka je učinjeno onome što smo mi iz parlamenta htjeli. Također, e, važno je i to što smo uspjeli i u uvodnim izjavama e, izraziti određena stajališta. Primjerice da e, ne može biti moguće poticanje nikakvih entiteta protiv kojih su podignute sankcije Ujedinjenih naroda. Također to se odnosi i na trgovanje s takvim E, s tim područjima. Također, eliminacija određenih e, asocijacija. Naime, cilj fonda nije militarizacija Europske unije. Cilj je e, naprosto taj da imamo zajedničku europsku politiku na tom području sa zajedničkim projektima u fazi razvoja i istraživanja. Neće se tu proizvoditi oružje, nego je bitno da izbjegnemo dvostruk posao. Zato je važno to ovdje objediniti. Također je važno osigurati korištenje vrhunske tehnologije za proizvode koji se koriste u obrani. Nismo uspjeli postići baš sve što smo naumili. Recimo što se tiče delegiranih akata. Ima tu nešto i presedana koji su vezani uz karakter ovog fonda. Primjerice, E, tu se odnosi na neka pitanja od kojih smo, neka područja od kojih smo odustali i tako dalje. U svakom slučaju mislim da smo najvažnije elemente e, ovdje unijeli i da smo e, postigli što smo htjeli, iako je bilo kritika i s ljevice i s desnice. Hvala. Hvala izvjestitelju. A sada u ime odbora za e, vanjske poslove, gospodin David May Kalister. Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovana gospođo predsjedateljice, s Europskim fondom za obranu smo učinili veliki korak u zajedničko istraživanje i na taj način e, ćemo imati bolju organizaciju obrane. Kao izvjestitelj odbora za vanjske poslove, e, meni je posebno važna, važno pitanje e, koje se postavlja, koje se postavljalo e, tijekom izrade ovog dokumenta, a to je suradnja u industriji te umreženje kako bi se poboljšali poboljšala suradnja oružanih snaga. Na taj način možemo reducirati određene oružane sustave i možemo e, poticati e, sustave koji su korisni i tako bolje koristiti novac poreznih obveznika. E, ulaganjem u prava sredstva možemo doprinijeti zaštiti svojih građana i zato vas sve molim da sutra glasate za ovaj prijedlog. Hvala, gospodine McAllister. A sada u ime Europske komisije, gospođa Bjenkovska, gospodine predsjedatelju, dragi zastupnici, eh, ponovno eh, imam priliku govoriti o Europskom fondu za obranu i drago mi je i eh, to je stvarno dobro jer eh, to je nešto što nedostaje u Europi. Od prijedloga u lipnju prošle godine imali smo vrlo intenzivan rad, trijalog, danas imamo prvo čitanje i nadam se da ćete sutra pozitivno glasati u odnosu na to. E, ono što je ovdje izuzetno važno za nas to je taj fond, to je pravi kamen temeljac za evropski, e, evropsku obranu, taj evropski fond. Svi ste e, stvarno posvećeno radili na pregovorima kao izvjestitelj gospođa Brosed, Riker, Marta i naravno gospodin Makalister. Svima sam zahvalna EPF će na jednu stranu e, poboljšati stratešku e, nezavisnost Europske unije, i, ali će isto tako i poboljšati učinkovitost e, javnih fondova za e, obranu tako što će poboljšati e, suradnju. Radi se o financiranju industrijskih projekata, zatim poboljšanje konkurentnosti industrije obrane u Europi te postizanje tehnološke autonomije za Europu. To naravno nije u kontradikciji s NATO-om, već svakako jedno nadopunjavanje. E, parlament se borio za puno tih e, stvari koje ću spomenuti. Gospodin izvjestitelj ih je već spomenuo, ali evo nešto ću vam reći iz perspektive komisije. Dakle, primjenjivaće se EU e, pravila. Ovdje ćemo imati jasno upravljanje od strane Europske unije. To je bio jedan važan element za komisiju, jer ovdje je riječ o EU proračunu. Komisija će direktno povoditi taj fond mi ćemo zajedničko održavati i e, osnažiti pitanje prava na fond i ovdje su naravno pravila jasna, samo ćemo financirati EU kompanije koje odgovaraju na sigurnosne e, rizike, e, dostave e, i tako dalje. Nikog ne isključujemo, samo dajemo uvjete, uvjete za sudjelovanje kako bismo bili sigurni da se štite interesi Europske unije. E, kao što sam rekla, e, ovi su uvjeti vrlo slični onima e, koja vrijede za evropske firme koje se bave takvim poslovima u za istraživanje i razvoj u trećim državama. Mi ćemo centralizirati ovaj fond promoviramo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća Dakle, taj fond nije namijenjen samo velikim e, grupacijama, već i manjim e, e, kompanijama u Europi. Imamo jedan pravni tekst koji osigurava pridržavanje nacionalnim, s nacionalnim i europskim pravama, pravima kao i pitanje deontologije i etike. Upravo će e, nezavisni stručnjaci napraviti provjere u tom smislu. E, naravno da e, isključujemo uporabu autonomnog smrtonosnog oružja bez ljudske kontrole. 8% budžeta ići će za destruktivne tehnologije i tu i komisije i parlament jednako razmišljaju. Vjerujem da kompromisni tekst je e, dobar e, godišnji program, kao što je to izvjestitelj spomenuo, e, ćemo usvojiti provedbenim aktima. Popis prioriteta smo unijeli kako bismo uokvirili cijeli program, a komisija je spremna doći u parlament svake godine kako bi obavješćivala e, parlament o napretku. Imamo i druge e, programe e, za fondove koji se koriste provedbenim aktima i htjela bih naglasiti da su da je njih da je takve fondove parlament već prihvaćao. Hvala gospođo povjerenice. A sada e, odbor za proračun. E, izvolite, e, gospodin Lamasur. Hvala. U ime povjerenstva za proračun želim čestitati svima onima s kojima smo uspjeli dogovoriti ovaj sporazum i naročito s komisiji. E, ovo je jedan vrlo inovativan e, projekt budućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Godinama smo se borili e, da obrana dobije takve fondove iz proračuna Europske unije. To također daje mogućnost primjene Invest EU instrumenta. E, to još sutra treba provjeriti e, i potvrditi. U svakom slučaju ovdje se šalje jedan e, politički signal. Dakle, Uniji se prebacuju određene nadležnosti, a to će omogućiti više sigurnosti za manje novca. Hvala. Hvala gospodine Lamasur. A sada Françoise Grostet, PP. E Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Dragi kolege, ovo je posljednji put da se javljam e, u ovoj vječnici nakon 25 godina prisustva i doista mi je drago da to činim govoreći Europskom fondu za obranu. To će biti jedan dodatni alat za europsku integraciju i to je jedan povijesni trenutak. Želim zahvaliti našem izvjestitelju i naročito gospođi Bjenkovski, povjerenici koja nam je dopustila da e, postignemo dovoljno brzo ovakav dogovor. Predugo e, se e, čekalo da se razvije prava europska politika u, po pitanju industrije obrane. A sada smo u tri godine stvarno uspjeli u onome što su smo mislili da je nemoguće. To je jedan jako dobar dogovor koji je rezultat pregovora i računam s idućim sastavom parlamenta da odobri e, idući proračun jer moramo biti ambiciozni, moramo biti kadri, privući najbolje elemente iz industrije, iz država članica. Dakle, ovo je odgovor, izravni odgovor e, onome što brine e, građane. Roboti koji ubijaju različite i morali smo odgovoriti e, i naći pravi odgovor na određene pacifističke ideologije koje e, dovode u opasnost budućnost Europske unije. Ovdje dajemo Europskoj uniji jednu novu mogućnost nezavisnosti uz financiranje koje će ići prema upravo europskim poduzećima. Ta strateška ekonomija je izuzetno važna i u svemiru, i u zdravlju, i u ekonomiji, i u prehrani, i sada evo i u sigurnosti i obrani. Jer svijet je sve nestabilniji, dobro je da možemo računati na Europsku uniju, upravo zbog toga imamo tu snažnu Europsku uniju koja će nam omogućiti da što bolje obranimo i osiguramo sigurnost naših država članica u svojoj većoj mondializaciji. Hvala, gospođa. Da, 25 godina, rekli ste da je ovo e, vaša zadnja intervencija, čestitam na tome. A sada gospodin Eduard Marta, SID, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljica. Naravno da razumijem i e, vijeće i e, e, komisiju jer su evo postigli ono što su htjeli, a to je da nemamo delegirane akte. To se nekima čini kao jedan tehnički element, ali to uopće nije tako jer to zapravo o tome ovisi mogućnost kontrole Europskog parlamenta 13 milijardi eura, to je ogromna svota i e, podržavam amandmane o kojima će se sutra e, glasati, naročito članak 7 i zabrana e, određene vrsti oružja. Dakle, ne možemo samo se pozvati na međunarodno pravo jer je međunarodno pravo upravo nesigurno. E, što se tiče fosfora, bijelog fosfora, evo recimo on je dopušten za praćenje, ali ako se koristi za e, zapaljivo e, pucanje, onda je to zabranjeno upravo ženevskim konvencijama. A koristilo se u Gazi, eto u Gaza pojasu i u Belgiji je to u potpunosti e, zabranjeno i e, to kaznenim pravom. Međutim, ne svugdje, tako da e, sve što nismo dopustili trebamo jednostavno staviti na listu jer Europska unija ne smije investirati u takve u takvo oružje. Nadalje, parlament ne može prihvatiti potpunu diskreciju država članica jer to je suprotno osam kriterija zajedničkih stajališta 2008. i ne uzima u obzir činjenicu da su svi europske države e, ratificirale e, dogovor o e, trgovini oružja. Možda to vama se čini kao detalj, meni je to izuzetno važno. Hvala gospodine Marta. A sada za Alde Dominik Rike, dvije minute. Gospođo predsjedateljice, drage kolege, želim zahvaliti izvjestitelju na e, odlično obavljenom poslu. Neću sada e, govoriti o taktičkom elementu, o tome smo čuli od komisije i e, od izvjestitelja. Međutim, smatramo da je ovo važan napredak za Europsku uniju. Povijest će se sigurno sjetiti toga. 1954. E, upravo to nije uspjelo i evo sada 2019. idemo dalje i ponovno pokušamo izgraditi tu zajedničku europsku obranu. Dakle, radi se o jednom vrlo velikom i važnom e, pitanju koji se e, pitanje suvereniteta i ovo pokazuje u kolikoj mjeri postoji povjerenje e, država članica prema Europskoj uniji. Međutim, to će nam omogućiti da uštedimo jako puno novca, naročito ako zajednički ulažemo u istraživanje i razvoj. I zbog toga smatram e, da je ovo najbolji okvir, na taj način ćemo najbolje integrirati alate za obranu. Naravno da se ne radi samo o tehničkom e, alatu, ne radi se samo o, o proračunskom alatu, radi se o pravom koraku naprijed, koraku prema većoj integraciji. čuli e, smo e, jamstva u odnosu e, na ovaj dogovor i žao nam je da nema toliko puno ljudi danas. Danas pozivam sve ljude koji vjeruju u Europu, koji vjeruju da je obrana dobar simbol. Moramo se mobilizirati za bolju Europu, sigurniju Europu koja brani svoje građane. Sutra moramo e, postaviti kamen temeljac Europe za obranu jer će ovo biti jedan strateški kamen temeljac koji će omogućiti industriji obrane da osigura sigurnost građana Europe. Hvala. Hvala, gospođo Rike. Sljedeći govornik u ime GUE-a, gospođa Mariza Matijas, na jednu minutu. Esta, de facto, uma questão e Hvala. Da, to je kompleksno pitanje. Kako god mi to procijenili, to je 13 milijardi europskog novca koji će ići u taj fond. Tih 13 milijardi znači solidarnost, koheziju, e, mjere koje će štititi europske građane, i to znači učinkovito investiranje u obrambenu politiku. To je naravno e, i argument za to da bi se moglo prodavati i oružje. Naravno da ljudima treba sigurnost, sigurnost e, zaposlenosti i javne službe također trebaju zaposlenost. Također važna je i suradnja država članica na području abrane Međutim, e, skup je izbor e, ovakav proračun. Hvala, gospođo Matijas. Sada u ime kluba zastupnika zelenih, e, gospodin Butikofer ima riječ. Frau Präsidentin, Frau... Gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege. To što mi u Europi zajednički moramo učiniti više za našu sigurnost, to je polazište moje argumentacije. E, sigurno da Fond za obranu može imati pozitivnu ulogu. Međutim, u ovim pregovorima nismo postigli ono što je bilo moguće. Udvostručavanje i neučinkovitost i dalje će biti e, prisutna pri e, nabavki oružja. E, to nema veze s izvjestiteljem jer moram ga pohvaliti jer je stvarno bio borbenog duha i bila mi je pravo zadovoljstvo surađivati s njim. Međutim, moramo uzimati, uzeti u obzir i stvarnost članstva u nato Međutim, što se tiče gospođe Grostet i prethodnog govornika, ono što e, čujemo od njih to je lobiranje francuske industrije oružja i militaristička ideologija. Ono što sada imamo je fond za obranu čiji etički propisi su samo fasada. Imamo fond za obranu koju, kao što je već rekao gospodin Matani, to s pravom, gdje uopće nemamo parlamentarnu kontrolu nad 13 milijardi koje će se trošiti tijekom sedam godina. Imamo fond e, koji će donijeti nam to da ćemo izvoziti više oružja. To je e, samo kastracija Europskog parlamenta i to je sramota. U svakom slučaju ovdje možemo zabilježiti i jedan uspjeh. E, to je da se neće ulagati novac u robote ubojice. Po meni to ipak nije dovoljno i htio bih upozoriti da e, htio bih vas upozoriti na ideologiju strateške autonomije moramo definirati europsku obrambenu politiku, ali u skladu s realnošću. Ovo tu je samo obično sanjarenje. Ja. Hvala, gospodine Budikofer. U ime FDD-a, gospodin Bulok, na dvije minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kako bismo zaštitili i obranili takozvane europske građane, Junkerova komisija želi financirati proces obrane koji vrijedi 13 milijardi eura tehnologija satelitske komunikacije, sustav obavještavanja, e, pomorska, pomorsko e, praćenje. E, to je evolucija prema totalitarnoj Europi i vojnoj Europi. Komisija Europske unije pokušava ovaj proces evolucije predstaviti u svjetlu mira, ali jasno je da Europske unija e, ima na umu europsku vojsku. Predsjednik Macron nedavno je potaknuo stvaranje europske vojske koja bi obranila Europu. Kako može netko razmišljati o stvaranju federativnog vojnog projekta koji obuhvaća 27 država članica i 24 jezika? E, Margaret Thatcher je rekla da nemate izvor novca osim e, novca koji ljudi zarađuju. U trenutku kad Europska unija je u trenutku krize i trebamo smanjiti poroze za poticanje rasta, e, brinemo se za nedostatak konkurentnosti i nedostatak radnih mjesta. Pan europska vojska u tom trenutku bila bi katastrofa za Europsku uniju E, Europska unija nije jedinstveni akter za razliku od SAD-a. Nedavni povijesni događaj kao što su bili Brexit i e, e, protueuropska vlada u Italiji neće poticati federalističko jedinjavanje. Mislim da nije realističko to da birokrati odlučuju o obrani o miru i ratu. Kolege i ja smo protiv stvaranja vojske Europske unije i nadamo se da će države članice uskoro shvatiti da davanje više e, moći Europskoj komisiji je pogreška. Zaključno, ovo je moje posljednje obraćanje u Europskom parlamentu. E, odvraćam vas od stvaranja super države uključujući vojske Europskoj uniji. Nitko to ne želi. Nadam se da će novi saziv parlamenta početi obraćati ovaj trend i da ćemo se okrenuti prema demokraciji. Hvala gospodine Bulog. Sve najbolje u budućnosti želim vam. Sljedeći govornik Gospodin Buzek na minutu i pol. Mi se zalažemo za jačanje obrambenog stupa Europske unije u sklopu Saveza i NATO-a. To je važno reći. E, obrambena industrija nije samo važna za sigurnost, nego je važna i za e, cijelu Europsku uniju. Ja sam E, predsjednik odbora za industriju i drago mi je što će i područje obrane omogućiti zaposlenost industriji. Tri su stvari ovdje važne. Ovim fondom želimo e, pomoći europskim poduzećima da se to uključe, želimo im omogućiti dobivanje sredstava za istraživanje i potaknuti zajedničko traženje rješenja među državama članicama, to su rješenja i za industriju. E, to su i rezultati konferencije o budućnosti e, obrambene industrije. Ta je konferencija bila u Šleskoj, u regiji iz koje sam ja, iz koje ja dolazim. I tu se govorilo o rješenjima koje evropske obrambene politike i fonda koja će koristiti cijeloj Europi. Ta korist odnosi se i na mala i na srednja poduzeća. Zahvaljujem se na e, predlošku teksta gospođi povjerenici. Također čestitam kolegi na e, dobrom pregovaranju. Bilo je vrlo teško. Također zahvaljujem i drugim kolegicama i kolegama, izvjestiteljima u Sjeni, gospođi Grostet. Također gdje, koja je već bila izvjestiteljica u jednoj e, sličnoj temi. Hvala vam, ovo je važan korak u pravom smjeru. Hvala gospodine Buzek. Sljedeći je Viktor Bostinaru na dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice. Zahvaljujem izvjestitelju na način na koji je vodio pregovore. U multipolarnom svijetu gdje imamo mnoge nove hibridne prijetnje, ključno je to onda Europska unija konsolidira svoju ulogu globalnog aktera. Trenutno politika Europske unije za sigurnost i obranu predstavlja važan prioritet za sve građane. I to se jasno kaže u našoj zajedničkoj obrambenoj politici koja je jako važna za globalnu strategiju Europske unije. E, cilj prijedloga o kojem smo pregovarali s vijećem je da uspostavimo Europski fond za obranu. U sklopu VFOA 2021. do 2027. kako bismo odgovorili na sve veći prioritet koji predstavljaju sigurnost i obranu u našoj Europskoj uniji. Kako bismo počeli rješavati problem fragmentacije obrane i kako bismo izbjegli neefikasnosti i e, podvostručavanja u nabavci vojnih kapaciteta. Ovaj fond je bio prioritet moga kluba koji se zalaže za veću efikasnost u obrambenoj industriji, i promovira unutarnje integrirano tržište obrambenih resursa i zajedničko istraživanje i razvoj. Poštovani kolege, smatram da je potrebno nastaviti poticati e, multilateralnog poretka kao što je predviđeno u povelji un i da trebamo također jačati odnos sa NATO-om koji će jačati e, sigurnost na našem kontinentu. Imao sam privilegiju raditi na ovom dosjeu posljednjih godina i preporučujem svima da glasuju za ovaj e, dokument. Ovo je moje posljednje obraćanje u ovom domu. Zahvaljujem svima na ovih 12 godina kad sam radio na europskom projektu. Gospođo Grostet. <laughs> Hvala gospodine Bostinaru. Sada gospodin Joao Ferreira na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala. 13 milijardi eura smo ovdje predvidjeli koje ćemo usmjeriti prema industrijskom kompleksu, a gdje je novac za suzbijanje siromaštva, gdje je novac za druge, druga gospodarska pitanja. Sada zapravo mi ovime podupiremo industriju naoružanja i rat. To je militaristički e, pristup koji uznemiruje sve nas koji želimo živjeti u miru. Okvirni program za istraživanje isto više nije posve u miroljubivom, mirotvornom duhu. Ta čitava mreža koja se tu izgradila ide u militarističkom smjeru. Na ovome pokazujemo e, da e, zapravo potičemo e, ratna nastojanja mislim da trebamo biti protiv toga i da nam treba alternativa u suradnji pogotovo kada e, razmišljamo o e, eventualnoj mogućnosti rata. Hvala gospodine Ferreira. Sada gospodin Butikofer e, je, želim vam postaviti pitanje plavim kartonom. Prihvaćate li pitanje gospodine Ferreira? Gospodine Ferreira, imamo pitanje za vas plavi karton. Govorim vam finskim jezikom, kaže predsjedateljica. Prihvaćate li pitanje gospodina Butikofera? Izvolite. Hvala, gospodine Ferrera. Mislim da je to jako zanimljivo kako ste se vi sada izjasnili protiv takozvanog militarizma Europske unije. Kako možete objasniti da je iz vašeg kluba, iz GUE-a, u svim tim višemjesečnim pregovorima nikada niti jedan jedini zastupnik niti zastupnica nisu svratili i došli, priključili se raspravi. Kako se usuđujete sada ovdje govoriti protiv militarizma, a niste napisali zadaću? Hvala, odgovor. Gospodine Bütiger, vi znate da naš klub to ne podržava. To, su, to je 13 milijardi za industriju naoružanja. Ne znam što je bilo u vašem klubu, to ćemo vidjeti. Međutim, eh, vi znate kako će tko glasati, znate kakav je sastav zastupnika ovdje, znate da smo mi sa svojim stajalištem u manjini, još uvijek smo u manjini, međutim prije i kasnije ćemo imati većinu i onda ćemo se e, izjasniti i glasati protiv ove militarističke eskalacije. U Njemačkoj je bilo militarističkih avantura, no dobro, sada ću stati. Sitten edustaja Hvala. Gospodin Taran, na jednu minutu. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hvala, Općenito mm, podržavam kolegu Butikofera i impresioniran sam koliko dalekovidno gleda na Kinu ili SAD, ali danas moram konstatirati da unatoč tomu što je kritičan u odnosu na ovaj prijedlog, mogu bi se složiti sa mnom i reći da je EDF e, premalo i napravljeno prekasno. E, trebali smo e, donijeti zakonodavstvo o europskom zajedničkoj e, obrani e, snazi obrane koja bi se trebala koristiti za obranu Europe od direktnih napada. Mm, ipak što se tiče kondicionalnosti e, izvješća gospodina Krasnodebskog, želim reći gospodinu Buloku da europska snaga obrane će se pojaviti i zbog Brexita nažalost nećemo imati britanske zapovjednike, ali to ćemo jednog dana dobiti. Gospodinu Ferreri bi rekla da je 13 milijardi je sitniš, čak je i proračun Estonije veći od toga. Hvala gospodine Tarand. Sljedeći govornik gospodin Fabio Castaldo na dvije minute. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kolege i kolegice, sutrašnje glasovanje o Europskom fondu obrane dolazi na kraju dugačkog i kompliciranog puta. Želim se zahvaliti kolegi Krasnodebskom. Neću ponavljati pasaža zbog koji smo došli do davde. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni koji je pomno pratio ovaj dosje. Tražim da Europski parlament i dalje prati uski kontakt eh, sa komisijom i eh, razvoj EDE. Ovo je nova faza za industriju obrane. Parlament će morati i dalje biti glavni akter, a ne promatrač. I to kažem jer dobro poznajem što se ovdje događa. Ja sam bio za delegirane akte, a ne za provedbene akte. To pokazuje vrijeme koje nam je trebalo da dođemo do krajnjeg sporazuma i neki amandmani koji su prošli na plenarnoj u prosincu. Parlament će i morati dalje govoriti za viziju koja će stvarno biti europska u pogledu EDF-a i koja će državama članicama omogućiti da E, sudjelu na jednom pozivu za podnošenje prijedloga. Želimo sudjelovanje bez direktnog dodjeljivanja poslova kao što je rečeno u prosincu. Mi smo kao klub rekli da postoje neke dvojbe oko nekih kriterija, ali nadamo se da će oni biti primjenjivati bez namjere kažnjavanja nekih sudionika. Još jednom želim podsjetiti ono što ne želimo da EDF postane. Ne želimo instrument koji će financirati kroz europska sredstva bilateralne suradnje koje nemaju dodanu europsku vrijednost. Ne želimo da taj fond limitira industrijsku suradnju sa subjektima izvan Europske unije, pogotovo ako je potrebno u pogledu proizvodnje, istraživanja i razvoja naših kapaciteta. Ne želimo da tvrtke koje se temelje e, na europskom tlu i čak i ako nisu u vlasništvu Europske unije budu isključene. U e, skladu sa zahtjevom parlamenta ne želimo da se financiraju e, oružje, financira oružje za masovno uništenje. E, govornik je prekunit, predsjednica upozorava govornika da govori prebrzo. Ne želimo da industrijska suradnja E, ne otvori, mogućnost za bilo kakvu vojsku u Europskoj uniji zato što to nije cilj EDF-a niti u skladu s ugovorima. Ponavljamo da je potrebno poštivati kriterije zajedničkog stajališta o izvozu. EDF je ono što jest fond koji će omogućiti suradnju među europskim subjektima uključujući mala i srednja poduzeća koji će pospješiti e, područje obrane i pripadajuće tržište i koji neće biti fond koji će biti protiv drugih subjekata ili da bi se zaštitila određena tržišta, nego jačajući našu industriju ovaj fond mora biti otvoren za sinergije s drugim akterima. EDF mora nas dovesti da premostimo one jazove koje postoje još uvijek u našim obranama, a ne smijemo zaboraviti da će krajnji korisnici biti naši e, vojnici i e, u mirovnim e, operacijama i u situacijama rata. Hvala kolega kaže gospođa predsjedateljica, to je bilo prebrzo za prevoditelje i za slušatelje. Molim vas da sljedeći put govorite nešto sporije. A sada sljedeća, sljedeći govornik je gospodin Galer. Izvolite. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ich bin froh, dass wir Drago mi je što konačno i na europskoj razini možemo dati bolji doprinos da bolje zaštitimo svoje građane od vanjskih prijetnji. To je za mene argumentacija zašto imamo ovaj fond zbog sigurnosne situacije i mislim da to zajedno moramo podržati. Žao mi je što dijelovi zastupnika s lijeve i desne strane ne žele e, dati građanima bolju zaštitu. To je nemarno, prema našim građanima koji zaslužuju najbolju moguću obranu. Također je to nemarno prema našim vojnicima koji trenutno brane našu sigurnost pod europskom zastavom, recimo e, na obalama države Mali. Oni imaju pravo za, na najbolje, najbolje obrambena sredstva kako bi se mogli zdravi vratiti kući svojim obiteljima. I na kraju se obraćam vijeću, zemljama članicama i komisiji. U budućnosti vi imate zadatak dokazati da ovih 13 milijardi eura će se doista uložiti u projekte, u istraživanje, nabavu i da će to biti privedeno svojoj svrsi. Morate dokazati da će e, se bolje koordinirati sredstva, izdavanje sredstava za obranu u budućnosti. U tom smislu se i pojedine države i komisija moraju malo bolje pokrenuti. Ne samo recimo za velike sustave EFKAS, to je sustav zračne obrane ili e, borbena oklopna sredstva. Morate objasniti e, čemu to sve skupa služi. Strateška autonomija, to je pojam od kojega morate stvoriti koherentnu sposobnost Europske unije koju će razumjeti naši građani, koji će vidjeti kamo to vodi u budućnosti. Osnivanje fonda za obranu samo je prvi korak. Meni bi bilo drago da vidim kako će moj e, zemljak iz Hesena Udo Bulman glasati. Mislim da e, će e, se klubovi zastupnika izjasniti onako kako smatraju da treba. Hvala gospodine Galer. Darius Rozati na minutu i pol. Izvolite. Bardzo, pani szanowna pani... Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Ovo o čemu danas govorimo je ključna tema za sigurnost Europe, e, a to je postupak postupci javne nabave koji će e, se provoditi za oružje. E, to je do sada bilo segmentirano. 17% e, sredstava za istraživanje i razvoj ići će u zajedničke prekogranične projekte. Ukupno će izdaci za obranu u Europi su dva put veći nego u Ruskoj federaciji. Međutim, e, puno još toga moramo učiniti, pogotovo na području interoperabilnosti. Ima mnogo izazova s kojima se još moramo suočiti, recimo agresivna politika e, Ruske federacije, zatim radikalni islamistički fundamentalizam i to sve od nas traži da ojačamo obrambeni kapacitet Europe. Ovaj fond je instrument koji će nam to omogućiti. To je e, od ključnog interesa za sve nas. Važna je suradnja, važno je istraživanje i razvoj i suradnja e, država članica. Prijedlog je komisije da taj fond bude e, da proračun bude 13 milijardi eura što će pomoći istraživanju i razvoju i našoj industriji. Također je važno postići ravnotežu. Naime, sve zemlje moraju imati korist e, i e, od ovog velikog potencijala. Postoje zemlje gdje, na primjer, ima velika obrambena industrija. Hvala. Hvala, gospodine Rozati. A sada imamo postupak slobodnog javljanja za riječ. Imamo tri zahtjeva sa obraćanjem. Gospodin ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Saslušao sam vrlo pažljivo ovu raspravu. Daću potporu ovom prijedlogu. Mislim da je jako koristan. Kao što smo već rekli, ovakva ulaganja će povećati obrambene kapacitete Europske unije i također će ojačati europsku obrambenu industriju bit će pozitivno za gospodarstvo općenito. Kao što sam rekao ranije, projekti kao ovaj ne mogu dovesti u pitanje našu suradnju s NATO-om, ne mogu biti prijetnja, ne mogu biti alternativa na NATO u odnosu na NATO jer mi u Češkoj smatramo da suradnja sa NATO-om e, od ključne važnosti. Smatramo da je to jako dobar projekt, ali još jednom moram reći da je suradnja s NATO-om je najvažnija stvar. Hvala gospodine Pospišil. Notis Marijas ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. 13 milijardi eura za obranu. To je manje novca od proračuna za zdravlje, obrazovanje, infrastrukturu, strukovno obrazovanje, suzbijanje siromaštva. Mislim da će ovo e, koristiti velikim industrijskim akterima u Europskoj uniji koliko ćemo oružja prodavati još Turskoj i Saudijskoj Arabiji. Kako će to izgledati u praksi? I sada e, se, to su teme kojima ćemo se morati pozabaviti. Ova Europska unija koju mi sad tu stvaramo postaje sve militarističkija i e, znamo da u trećem svijetu će biti operacija još e, u kojima će sudjelovati Europska unija. Ja mislim da bi taj novac e, trebao se koristiti za poticanje zapošljavanja i slično. Hvala. Hvala, gospodin a nakon toga Kras, E, da, rekao je gospodin Krasnodepski e, da to nije tako, ali ipak mislim da to jest korak u smjeru stvaranja europske vojske. Znam što Njemačka time želi postići. E, nakon rata Njemačka je dospjela pod kontrolu Amerikanaca i želi iskoristiti europsku vojsku da se oslobodi toga međutim sad ne razumijem koji je smisao za druge zemlje. Dakle, ponovo ćemo e, ustupiti dio suvereniteta na višu razinu, e, bit će zajednički e, natječaj za obrambenu industriju i ja mislim da sve to skupa predstavlja prijetnju. Moje pitanje kako to zapravo je zamišljeno, kako će to funkcionirati? Kiitokset edustaja nyt sitten voimme Hvala. A sada gospođa povjerenica Bijenkovska. Hvala e, gospođo predsjedateljice, dragi e, zastupnici, izvjestitelji. Hvala na svim e, primjedbama. Ono što sam htjela reći jest da ovo nije bio lak dosje i nije se bilo lako složiti oko njega. E, tri evropske institucije su sudjelovale u pregovorima, pa želim svima zahvaliti na posvećenosti jer ste doista pokušali naći dobro rješenje, a imamo teške aspekte ovog dosjea. Kao prvo pitanje suradnje. Mnogi su govorili o, količini novca, o iznosu. Manjak suradnje u obrani, u industriji obrane košta i taj trošak ide od 25 do 100 milijardi eura godišnje. To je trošak manjka suradnje u tom sektoru. Drugo pitanje, pitanje izvoza oružja. Ovdje je e, dogovor e, o funkcioniranju Europske unije jako važan. To je kompetencija država članica i to ni na koji način ne mijenjamo ovom uredbom. Mi ne povećavamo e, izvoz oružja. Ono što želimo postići to je da budemo manje ovisni